Kollegen, darf Sie Drage kolege, pozdravljam vas, e, nastavljamo sa današnjim sastankom. Drago mi je da je danas s nama potpredsjednica komisije i visoka predstavnica Europske unije za vanjske poslove, Lady Ashton, i da imamo priliku s njom razgovarati. Mislim da bismo se trebali koncentrirati na pitanja e, koja su neposredno e, aktuelna nakon jučerašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova. Tako da se razgovor ne rasprši na sve moguće teme iz cijelog svijeta, nego bismo se, mislim, trebali koncentrirati na trenutno aktualna pitanja osobito na situaciju u Bosni i Hercegovini. Molim kolegice i kolege da se toga pridržavaju kako bi rasprava bila koherentna. Kesi, imaš riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Drago mi je da sam ponovno na odporu za vanjske poslove. Mislila sam da bi bilo dobro da vas izvijestimo o temama koje je sastanak vijeća ministara vanjskih poslova jučer pokrio. Drago mi je da mogu govoriti općenito, ali isto tako je... Meni bi bilo korisno da saznam što vas najviše brine, kako bih vam mogla dati najpreciznije odgovore. Počnimo sa Bosnom i Hercegovinom kao što ste najavili gospodine predsjedniče. To je također bio dio mog uvoda na sastanku vijeća. Čitav niz stvari pogodio nas je sve. Prvo da je riječ o nasilnim prosvjedima koji su se izrodili iz frustracija koje proizlaze uglavnom iz frustracija izazvanih lošim gospodarskim stanjem. Vi koji pratite znate da je stopa nezaposlenosti oko 40%, ogroman broj mladih ljudi je nezaposlen. I iako ne možemo nikada opravdati nasilje, vrlo je jasno da doista je u ovom trenutku potrebno snažno vodstvo. Mnogi od nas koji prate situaciju i u Sarajevu i izvan Sarajeva žele vidjeti napredak te zemlje. Ako pogledate ostale zemlje u toj regiji, vidjet ćete da su te zemlje ostvarile uglavnom značajan napredak na svom putu prema Europskoj uniji, a i u odgovorima koje pružaju na gospodarske i političke potrebe svojih građana, a čini mi se da je Bosna i Hercegovina zaglavila. Učinili smo velike napore i zahvaljujem se i povjereniku Fuleu koji jako puno radi na slučaju Sejdić Finci, no moramo jako puno toga još učiniti u Europskoj uniji sa zemljama članicama, sa službama komisije i sa našim partnerima poput SAD-a se vode e, rasprave o tome što bismo još mogli učiniti. Prisutni smo na terenu, e, susreli smo se sinoć i sa zemljama kandidatkinjama i to je bila jedna od tema naših razgovora. No još uvijek moramo učiniti mnogo toga. U uvodu sam govorila o nedavnom e, samitu e, s Rusijom i dala sam kratki izvještaj o tome. Opisali smo summit kao dakle, nešto što nije uobičajeno. Imali smo vrlo dobre otvorene razgovore s gospodinom Putinom i o zemljama našeg susjedstva. I doista smo se pitanjima bavili e, na jedan otvoreni i iskren način i sudjelovala su tri predsjednika koja su tu sjedila za stolom i otvoreno razgovarala o svim pitanjima. Poslali smo jasne poruke o našim zabrinutostima. Ruski predsjednik i njegov tim je također rekao koje brige njih more i to je dovelo do odluke da održimo konzultacije na tehničkoj razini kako bismo detaljnije objasnili koji će biti učinak ovih pregovora, posebice e, ugovora o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Moldovom i Gruzijom na koji način će to pomoći gospodarstvu Rusije, te na koji način spriječiti daljnje širenje pogrešnih informacija. Nadam se da ćemo razgovarati i o novim sporazumima u skoroj budućnosti. Želimo osigurati da imamo dobre bilateralne odnose, no odnose koji će se temeljiti na uzajamnom poštovanju pristupa te na međusobnom razumijevanju razumijevanju rada kojeg činimo i našeg pristupa sa e, suverenim državama u našem susjedstvu. U glavnom dijelu e, sastanka vodili smo dugačku raspravu o istočnom partnerstvu, te o dakle, svemu što se dogodilo nakon samita u Vilniusu. Koncentrirali smo se na događaje u Ukrajini, Putovali smo u Ukrajinu i ja i predstavnici parlamenta, povjerenik eh, Fule će također otići tamo i doista se o tome može jako puno toga reći. U kontekstu, mm, dakle nakon sameta u Vilniusu, na koji način pomoći Moldovi i Gruziji, budući da želimo da se potpišu ovi sporazumi prije kraja saziva ove komisije. Naučili smo nekoliko lekcija iz Vilniusa. Važnost političkog sudjelovanja prije sljedećeg samita u Rigi te nakon, u razdoblju nakon tog samita. Pozvali smo ministre da budu spremni na posjete na visokoj razini i pojedinačno i u timovima i to pod okriljem Europske unije. Ministri su pozdravili ovakav oblik koordinacije. Zaključili smo da moramo nastaviti e, širiti naše, naš rad sa različitim skupinama društva i kako bismo imali točne informacije o prirodi ugovora, to je sporazuma sa Europskom unijom, to je posebice važno u slučaju Moldove u ovom trenutku. I drago mi je da će nam parlamentarni zastupnici pomoći u tom radu. Vi ste u mnogo prilika vodili, e, informirali e, društvo i civilno društvo, no moramo se obratiti i poslovnoj zajednici, lokalnim i regionalnim vlastima kako bi svi dobro e, shvatili benefite ovakvih sporazuma i za njihove poslovne aktivnosti, a i za društvo u cijelosti. Moramo odaslati te poruke i moramo koristiti naša izaslanstva kako bismo ojačali tu diplomaciju i posebno inzistirati na nekim porukama. Isto tako moramo eh, raditi više na dijalogu s Rusijom. Razgovarali smo o moja dva posjeta u Ukrajinu, dva puta u deset dana. To je doista velika zabrinutost. I ja sam bila šokirana između smog prvog posjeta u studenu i onda studenom i drugog posjeta i to kad govorim o napetosti i prisutnosti policije. Prošli tjedan mi se činilo da se situacija malo smirila. No, vjerujem da vi svi pratite što se događa, čuli ste uh, koliko je žrtava bilo i čuli ste jako puno priča sa svih strana. Mi smo isto tako prikupili jako puno svjedočanstava, fotografija i tako dalje. Očito je da kad razgovaramo o tom nasilju, da se nije učinilo mnogo da se potaknu neovisne istrage koje mi svi zapravo očekujemo u 21. stoljeću i u jednoj europskoj demokratskoj zemlji. Počinitelji zločina moraju biti dovedeni pred pravdu i vlada mora shvatiti, to sam im otvoreno rekla, da e, ljudi vjeruju da oni to čine u njihovo ime. I zbog toga je jako važno da vlada pošalje najsnažniju moguću poruku. Kako im pomoći? Ponudili smo stručnost, savjet, posredovanje, podršku svake vrste. Sa svakom zemljom članicom, sa parlamentom, s komisijom, imamo stručnjake koji mogu učiniti sve što se od njih traži, a ono što nemamo možemo pronaći. Tako nema pritiska i Europska unija s kolegama iz Europskog vijeća doista može ponuditi takvu pomoć. Tu smo ponudu izrekli jasno i glasno. Isto tako smo sudjelovali i vi ste gospodine predsjedniče direktno sudjelovali u raspravama o ustavnim reformama te o važnosti da se vrati ne samo na ustav iz 2004. već na ono što mi zovemo plus iz 2004. kako bi e, recimo taj ustav daje tužiteljima puno veće ovlasti. Tako da tu je velik broj pitanja koje je potrebno riješiti time se pitanjima treba baviti i srednjoročno, to je kratkoročno i dugoročno. Dakle, najprije e, riješiti probleme nemira na Majdanu, a onda imati i dugoročnu strategiju kako bi imali snažniji i bolji ustav, te e, rasporediti bolje ravnotežu vlasti i u ovom smo slučaju ponudili podršku. Isto tako gledamo na zakon o amnestiji, četiri su ponude bile na stolu i parlament je odabrao jednu. Znate da su definirani rokovi, mi pratimo što se s time događa i naravno pošteni i slobodni predsjednički e, izbori na kraju ovog procesa kako bi se čuo glas građana i kako bi ti izbori bili potpuno otvoreni. Govorila sam i o gospodarskim pitanjima u studenom sam provela 3,5 sata s predsjednikom i prošli smo kroz svaki aspekt gospodarskih problema koje Ukrajina ima. I mogu vam reći da u svim tim razgovorima sa financijskim institucijama, sa komisijom, sa zemljama članicama, jasno je da postoji kapacitet i da im mi možemo pomoći. Ali doista je pred njihovim gospodarstvom eh, ogroman niz izazova. No sve to neće biti uspješno bez reforma. Oni jednostavno moraju provesti gospodarske reforme kako bi došlo do promjena i jedino će tako zemlja moći krenuti naprijed. A to znači reorganizirati industriju kako bi bila konkurentnija. to znači rješavati kratkoročne probleme koji se odnose na proračunski deficit i tako dalje. U četvrtak putujem u Washington, ću se sa Christine Lagarde i jedna od tema o kojoj ćemo razgovarati je upravo Ukrajina. E, Moldova i Gruzija su također važne teme i dakle radimo sve kako bismo osigurali potpisivanje i kako bismo im ponudili podršku ukoliko e, budu podvrnute pritiscima zbog potpisivanja sveobuhvatnog sporazuma o slobodnoj trgovini. Ponovno ponavljam važnost e, informiranja što takav sporazum zapravo znači za građane tog, tih zemalja, za vladu, za mogućnosti koje donosi. I moramo neprestano posjećivati te zemlje, dakle redovito, kako bismo te informacije prenijeli precizno. Ministri su željeli razgovarati i o, e, o našem južnom susjedstvu, i razgovarali smo o nekoliko zemalja i o regionalnim izazovima s kojima se te zemlje suočavaju. Nije čudno, mnogo smo razgovarali o Iraku i o nevjerojatnoj spirali nasilja koju svjedočimo proteklih nekoliko tjedana. Ministar nas je nedavno posjetio u Briselu. No sve je više briga o tome što se događa u Iraku. Naravno, Sirija, Lagdar Brahimi dalje radi na svom uh, radi, uh, pokušava dovesti na zajednički stol uh, čelnike režima i oporbu E, kao što i sami znate, sudjelovala sam na konferenciji Ženeva 1 i na Ženeva 2 i postoji politička volja od strane međunarodne zajednice da ti pregovori uspiju, no isto vrlo je jasno da će to biti jako teško. I zbog retorike i zbog nedostatka razumijevanja o tome što se mora učiniti. Moramo podržati Laktara Brahimija u u ovom vrlo, vrlo teškom zadatku. Sastala sam se i sa ženama iz Sirije, ženama iz različitih dijelova Sirije koje su se okupile i pokušavaju raditi na vlastitom odgovoru na tu krazu, krizu i na vlastitom odgovoru za izgradnju mira. Šteta je što nije bilo više e, žena na sastancu u Ženeva 2, niti među članovima međunarodne zajednice, niti u broju žena u svakom od izaslanstava. Bilo ih je, ali doista malo. Nadam se da ćemo više čuti od tih žena. One su doista osmislile dobre strategije i traže pomoć od nas da ih podržamo kako bi u budućnosti moglo odigrati veću ulogu. Isto tako smo razgovarali sa zemljama članicama koje predvodi Luksemburg o razvoju humanitarne pomoći koja će i dalje biti potrebna i svi ćete pratiti e, poteškoće u New Yorku kada budemo radili na donošenju rezolucije, ali i praktične načine, mm, dakle na koji način dostaviti pomoć na teren. Znate da smo donijeli odluku da su sredstva u Europskoj uniji koja su zamrznuta mogu pomoći e, zakladi za zabranu korištenja nuklearnog oružja i dakle, to jest, pardon, kemijskog oružja. Zatim razgovarali smo i o Libanonu, te o potrebi da se uvede učinkovita vlada. Trenutačna vlada je jako puno vremena bila bez premijera i mislim da u sljedećih nekoliko dana ili tjedana da će se to doista i dogoditi i da će se organizirati predsjednički izbori. No 25% plus eh, stanovnika Libanona su trenutačno izbjeglica iz Sirije. E, Libanonci se doista trude, no situacija je vrlo osjetljiva. Važno je imati na umu da moramo nastojati pomagati ljudima iz Libanona koji se bore ne samo sa svojim izazovima, nego sada imaju i izbjeglice i e, iz Sirije. Što se tiče Egipta, eto nedavno je usvojen novi ustav. Vidjeli smo koliko je situacija teška, koliko se situacija čak i pogoršava. Jako je puno ljudi uhićeno koji ne bi trebali biti u zatvoru. Nasilja je sve više kao i terorističnih e, činova koje najoštrije osuđujemo. Naše sudjelovanje u regiji će se nastaviti, borba za e, poštivanje ljudska prava i želim e, čestitati osobama koje rade na terenu Oni doista pomažu da taj sporazum u Tunisu koji je bio toliko važan i e, doista pomogao stabilizaciji države. Što se tiče situacije u Libiji, tu je nestabilnost vrlo ozbiljna. Radi se jako puno e, Radi se jako puno na e, reformama, ali vrlo je teško ih provoditi u situaciji koja je toliko nestabilna. Što se tiče susjedstva, e, rasprava o Jemenu usvajanje naših e, zaključaka, dakle sa e, posljednje konferencije, dobro imati priče koje pokazuju da su promjene moguće kroz dijalog, kroz razgovor, da zemlje, iako osjetljivo, ali vidi se da ipak napreduju i to je posebice istina za, za Jemen no jako puno još treba raditi na gospodarskim i socijalnim uvjetima, na poboljšanju tih uvjeta. Isto tako, malo smo razgovarali o Srednjoafričkoj republici, pripremamo se za misiju. E, gospodin Pontjerci je e, glavni zapovjednik te misije i on sada priprema tu vojnu operaciju na terenu. Usvojili smo odluke koje su nam omogućile dakle, da krenemo naprijed s tim. Sinoć smo večerali sa predstavnicima zemalja kandidatkinja i s njima smo također razgovarali o zemljama susjedstva. Oprostite, ovo je možda bilo malo duže, ali hvala vam na pažnji. Hvala lijepa. Veronica Ešten, sad imam jedan problem. Imamo 25 kolega koji su se javili za riječ. ako ćemo e, saslušati sve njih, više nećemo imati vremena za vaše odgovore. Ili se možda slažete da koordinatori dobiju dvije minute i da onda e, se svi pridržavamo vremenskog ograničenja. E, sve vas molim i da se pridržavate toga kako bismo sve stigli i onda ćemo vidjeti dalje. E, ne moramo postaviti svako pitanje još jednom koje je već sto puta postavljeno. Predložio bih da e, počnemo sa prvom rundom. Gospodin Salafranka ima riječ. Hvala vam gospodine predsjedniče. Lady Ashton, želim vam dobrodošlicu, već ste nam nedostajali u posljednje vrijeme. Bez obzira na neke kritike koje smo čuli u Kijevu za vrijeme vašeg posjeta, ja ipak vjerujem da vaše prisustvo i prisustvo povjerenika Fulea te zastupnika parlamenta ipak ulijeva povjerenje e, oporbe, prosvjednika i disidenta. Nakon ukidanja, to je povlačenja zakona o zabrani prosvjeda te e, uvođenje zakona o amnestiji. Mislim da su to ipak e, uvjeti koji omogućuju definiranje plana za dakle, novu vladu, za ustavne reforme o kojima ste vi govorili, te kako bi se organizirali možda prijevremeni parlamentarni izbori i predsjednički izbori kako bi građani mogli reći svoje mišljenje. Ono što sam vas ja htio pitati o Ukrajini je sljedeće. Vjerujete li da bi se Europska unija trebala više koncentrirati na posredovanje i da možda organiziramo tijelo koje će nadzirati ispunjavanje obveza? Rekli ste nam da ćete otići u Washington. Drago mi da ćete razgovarati sa Christine Lagarde. I nadam se da ćete uspjeti razgovarati sa veleposlanikom SAD-a. Možda da nam kažete nešto i o tome. Drugo pitanje, Švicarska. Koje su opcije sada na stolu nakon rezultata ovog referenduma, dakle e, ukidanje bilateralnih e, sporazuma, više od 120 bilateralnih sporazuma, privremeno e, otkazivanje sporazuma koji su na snazi ili zamrzavanje pregovora. I posljednje pitanje o Kubi. Htio bih da potvrdite da pregovori dakle, o sporazumu Dakle, to je sporazum treće generacije, budući da govorimo tu o demokratskoj klauzuli. I hvala vam. Welcome, Lady Ashton. I couldn't agree more with you on uh, the role of women. I hope that Geneva Hvala vam. Ne mogu se više složiti s vama o dakle, ulozi žena, da, je, da, tamo, da su one na Ženevi 2, sigurno bi bilo to puno uspješnije isto tako pogodilo, pogodio me broj žena na Majdanu i broj žena koje su zapravo od nas tražile da uvedemo ciljane sankcije, da se koriste postojeće direktive o pranju novca, ne samo zbog učinka na njihov proces, što se ja nadam da će ipak mirno završiti na kraju, nego nije li to i u našem interesu? koji je stav e, zemalja članica o tome? Čuli smo malo kontradiktorne izjave. O Srednje republici od prosinca 2012. E, događaju se prijetnje o genocidu. Od ožujka 2013. humanitarci pozivaju e, akcije na terenu, a to je vrlo neuobičajeno. To doista govori o razini raspadanja te države. Smatrate li da misija koja je sada, o kojoj je sada odlučeno, da će e, djelovati na terenu ili će to biti tek nakon genocida? I na kraju Libija. Vidim da je samo jedna rečenica o tome o čemu se razgovaralo i samo ste rekli da su svi napori u vezi reforma bili vrlo teški e, provoditi. Jeste li razgovarali sa zemljama članicama, pogotovo s određenima, o njihovoj odgovornosti, o tome kako se stvari odvijaju u Libiji, zato što te zemlje članice jesu odgovorne, jer odbijaju koordinirati i odbijaju zapravo vaše vodstvo. Thank you very much, President. Uh, Najljepša hvala predsjedniče, Sešton, uh, dobrodošli, hvala vam najljepše na vašem uh, opširnom e, objašnjenju jučerašnjeg sastanka vijeća. Pročitala sam odredbu, zaključke odredbe i zapanjilo me što u samom tekstu stoji jako malo toga o samoj Siriji ne mogu vjerovati da se o tome nije raspravljalo. Tako da ovo što smo našli ovako malo toga o Siriji znači da nije došlo do nikakvog e, napretka ili da se situacija tolikom brzinom mijenja da je to teško pretočiti u riječi? To je moje pitanje. Drugo pitanje se odnosi na e, Rusiju. Pročitala sam e, jedan e, jednu kolumnu u franskom časopisu Express izgleda da je potpredsjednik zamjenik premijera Šuvalov namjerava izgraditi neku vrstu unije na njegovoj strani kontinenta, odnosno da Rusija to namjerava. Je li to točno? Možete li nam još nešto o tome reći? I konačno htjela bih znati, kada je riječ o Ukrajini, s jedne strane rekli ste da ćete razgovarati s Međunarodnim monetarnim fondom i vidjeti kakav paket pomoći bi mogao biti e, sastavljen, no dopustite da vas pitam da li se razmatraju neke sankcije, da li se pripremaju u slučaju da situacija krene najgorim scenarijem. Konačno možete li nam reći kako se vi osjećate glede one žalosne izjave eh, gospođe Nolan? Hvala, hvala što ste došli, Veronica Ešton, u ovom važnom trenutku glede naših odnosa sa istočnim partnerstvom i Rusijom. Imam dva pitanja s tim u vezi. Europska unija je zauzela određeni stav eh, u vezi s sukobom u Ukrajini i pitanje se odnosi na posredovanje. Vjerujete li da EU i dalje može posredovati u ovom sukobu i da bude, doživljavaju i jedna i druga strana u sukobu kao e, valjanog posrednika? A drugo pitanje odnosi se na zaključke e, na sastanku vijeća u vezi s Ukrajinom i e, na izjavu na kraju tih zaključaka prema kojem stoji da ugovor o o pridruživanju, sporazum o pridruživanju, ne sjećam se točno e, riječi, formulacija, ali da su to zadnje riječi o e, suradnji Europske unije i Ukrajine. Tako da bih voljela da mi objasnite, da nam objasnite što to znači i kako to Ukrajinci mogu protumačiti, da li postoji, da li postojao neki konsenzus e, u vijeću s tim u vezi. I konačno pitanje u vezi s Bosnom i Hercegovinom, možete li nam reći što je napravljeno kako bi se spriječilo da političke stranke navedu ovu raspravu na etnički aspekt. Hvala. Predsjedniče, ispričavam se. Dr. E, doktor Kenaku je morao otići u London, ali dopustite da pokrenem jedno pitanje o kojem se nije raspravila, to su, to je, to su Palestina i Izrael, osobito e, na e, Izrael, s obzirom da izgleda da se razvija bunkerska, bunkerski mentalitet tamo. E, jer e, ništa se ne mijenja glede pitanja palestinaca. Možete vam reći da li ste vidjeli da je došlo i do kakvih promjena nakon sudjelovanja e, gospodina Kerija u tamošnjem sukobu i on je tamo proglašen antisemitom i da li to može imati kakve utjecaje na pregovore, možete li nam to komentirati i da li imate ikakvih ideja o tome da li Benet fakcija diktira stvari ili ili samo blokiraju situaciju u iščekivanju djelovanja nekog, s obzirom da ste vi, e, vjerojatno i vi znate nešto što nam možete reći o beduinima i da li, da li se uništava situacija, ideja o dvije, o dvije države. Dakle, eto da nam malo napravite nekoj, neki briefing s ovim u vezi. I eto, mi smo imali svoje političke sukobine, razmislice e, doma, ali dopustite da vam čestitam e, e, što ste se jako dobro nosili sa, svojim, sa svim problemima u zadnjih pet godina i nadam se da uživate u svom poslu isto koliko i ja uživam u svom. Hvala vam predsjedniče, hvala gospođo Aštona na vašem izvještaju. Koncentrirat ću se na samo dva dijela vašeg govora kad govorimo o Ukrajini. Moj klub zastupnika smatra da samo ukrajinski građani mogu, moraju odlučivati o vlastitoj sudbini, bez ikakvog uplitanja bilo kakve države, niti Europske unije. Nažalost, to nije tako. Čini se da Europska unija, da je Europska unija odabrala stranu i da se upliče u nešto u što se ne bi trebala uplitati. Isto vrijedi i za Rusku federaciju. Logično je da Ukrajinci sami odluče što žele i kakve geostrateške odnose žele imati, no bez bilo kakvog nametanja. Svi smo vidjeli nasilje na ulicama. U nekim zemljama članicama također dolazi do nasilja. U mojoj zemlji, u Španjolskoj, oko parlamenta se događaju prosvjedi i neprestano se događa nasilje nisam nikoga iz Europske unije čuo da se obratio prosvjedimo na trgu Neptuna u Španjolskoj, te da osuđuje e, intervencije policije. Mm, tako da mislim da je to malo čudno i prema Ukrajini. Ukrajina je država, iako nije zemlja članica. I zbog toga mi se ne slažemo sa tim stavom, ne sa stavom uplitanja, sa stavom e, čuvanja. Mi nismo nitko, nemamo nikakvu ulogu da mi moramo nekoga čuvati. Tako da ono što vrijedi za zemlje članice Europske unije vrijedi i za ostale zemlje, uključujući i Ukrajinu. Ako se već želite dakle, baviti nasiljem i prosvjedima, krenite od e, Atene, Španjolske, Portugala i tako dalje. Ljudi prosvjeduju. Što učiniti? E, treba poštivati zakone i treba čekati, zapravo treba država sama rješavati svoje probleme. Merci, monsieur le président. Hvala, predsjedniče. Kada se radi o pododboru bih eh, da se osvrnemo na točke misija o zajedničkoj političkoj i sigurnosnoj politici o kojima je raspravljeno jučer na sastanku vijeća o Srednjoafrička republika, dak s tim u vezi podsjećam na ono što je kolegica Ana Gomeš rekla, odavno se govori o toj misiji, zelena svjetla su dobivena od političara, dakle kakvi su izgledi da se ta misija e, razmjesti e, na terenu, govoreno je o e, kraju veljače, već smo 11. veljače i koli, o kolikim snagama se tu govori, spomenuto je jasan, jasan angažman Estonije, ali to je daleko od onih 500 obećanih vojnika, dakle kamo s tim procjenama, a druga točka odnosi se na Libiju, kao što je to o tome Ana govorila, jer već e, imamo e, misiju koja je e, djelomično razmještena u Libiji, koju je jako teško raditi na pitanju upravljanja granica, što je bio cilj tih te misije. A s druge strane iz medija saznajemo da Francuska, Ujedinjeno kraljestvo i Italija vode individualno, pojedinačno e, šalju misije obučava, za, s ciljem obučavanja reforme e, sektora sigurnosti, e, s vojskom u Libiji, a nama kolektivno u Europskoj uniji se govori da nemamo dovoljno pouzdanog sugovornika u Libiji kako bi se provele takve misije, a države članice ih vode na terenu. Dakle, pitam se da li je uopće potrebno da trošimo tolike novce za EU europsku misiju u Libiju i koja ništa ne radi. Evo konačno u Bosni i Hercegovini govorili ste, e, podsjetili ste da imamo na licu mjesta e, velike, velika sredstva uložena, to je politički točno, ali to je isto tako i e, vojna sredstva u pitanju i misija Altea i situacija koja se događa u Bosni i Hercegovini trenutno ukazuje na to da to ničemu ne služi. I bilo bi dobro da razmislimo o budućnosti te misije koja e, nema e, nikakva, smisla s obzirom na situaciju kroz koju prolazi Bosna i Hercegovina. Najviše hvala na pitanjima, gospodine Salafranka, i, i vi ste meni nedostajali. E, to nije namjerno, ali svi smo bili jako zauzeti. Pitali ste me za tri stvari koje se odnose na Ukrajinu. i o posredovanju. I ono što smo rekli predsjednicima oporbe, predsjedniku, vladi, civilnom društvu. Dakle, mi se nećemo uplitati, ali smo stvarno voljni pomoći i podržati ih na bilo koji način bude prihvatljiv i moje stručno mišljenje je tako da ovisno o tome gdje ih možemo podržati postoje različite mogućnosti. Jako je lako reći hajmo posredovati, no kao što znate, a ja zasigurno to znam na temelju vlastog iskustva, u, zadnje, u, nedavno, u skorije vrijeme posredovanje znači razne stvari, ovisno o tome što ćete raditi, e, ovisi da li ćete biti adekvatna vanjska strana. I mi trebamo biti korisni i pomoći im da se slože međusobno, a da, mi, da se mi ne uplićemo i ne interferiramo E, e, s Viktorijom Nuland ja nju jako dobro znam, to je bio e, osobni razgovor, netko je to stavio na internet, nekom je to bilo u interesu, ja ne bih oko toga dalje da se nepotrebno raspravlja. Što se, i može se što šta reći u tijekom privatnih osobnih razgovora. Glede Švicarske, vlada ima tri godine da odluči što će učiniti. Kako, koliko znam, e, e, oni će napraviti zeleni papir e, kratko nakon usvajanja referenduma, odnosno provedbe referenduma. S komisijom i moje službe također pažljivo tumačimo ugovor iz Lisabona da vidimo što ćemo napraviti dalje s tim i jako podrobno to analiziramo. Postoje brojni sporazumi koje imamo sa Švicarskom kao što znate, e, stranke na vlasti nisu žele da dođe do tog referenduma, tako da i oni moraju vidjeti što će i kako će. No sloboda kretanja je ugaoni kamen našeg, e, naše unije, tako da mislim da će e, doći do velikih aktivnosti razmišljanja o tome kako dalje napred ići i nadam se da ćemo iznaći zadovoljavajuće rješenje glede Kube i e, novog načina funkcioniranja su dobri. Vidjela sam da je tisak e, pozitivan, e, tako da to možemo pozdraviti. Držimo se onoga u što vjerujemo i odgovora po pitanjima ljudskih prava, ali kao što znate to je dobro rješenje i jednoglasno što je jako dobra stvar, velike pomoći. a Gomeš, slažem se s vama, kao što to znate, E, imali smo brojne razgovore e, i o Ukrajini, što napraviti glede pritiska i podrške, dakle dviju strana pristupa koji je naš. U Minhenu smo imali e, na konferenciju sigurnosti s brojnim državama, članicama i predstavnicima oporbe, tako da znamo kakve su mogućnosti. Jedno što mogu reći da ništa ne napraviti je neprihvatljivo. Dvije stvari postoje. Mi želimo pozitivno djelovanje i da to bude taj način djelovanja. A zatim jasno sam to stavio do znanja vladi i predsjedniku da smo jako zabrinuti i da tražimo sva moguća rješenja, da vidimo koje su naše opcije i vjerujem da su tu poruku shvatili. Što se tiče Srednjoafričke republike, misija bi trebala jako brzo e, doći na teren i nadam se da neće doći na teren nakon genocida. Pripreme i pokretanje te misije iz perspektive Europske unije nije jedno, jednako jednostavno kao kad imate svoje vlastite e, e, snage i vi dobro razumijete kako se može e, djelovati i mi isto tako i što je najbolje raditi, no imati snagu za brzo djelovanje s europskom zastavom još do toga nismo došli. Možda nećemo nikada, ali zasigurno sada nismo do toga došli. Tako da mi stalno tražimo države članice koje su dakle unutar EU, Europske unije i koje mogu djelovati na najbolji mogući način da podrže misiju na terenu. A ono što jako, jako dobro radimo jeste šaljemo misije na teren i kažemo im što trebaju raditi i da ostanu tamo dok se stvar ne obavi. Europska unija ima izvrstan, izvrstan ugled e, na svijetu, jer mi ostajemo na licu mjesta dok se posao ne obavi. E, 95% piratstva e, je u Eh, Atalanta, eh, misija Atalanta iskorijenila. I naš posao je jako dobar. Eh, zapovjednik misije je bio na terenu i radi na pojedinostima operacije razgovarat ću s njima kroz koji dan, što još važnije, vojni odbor će se sastati. I sada glede pitanja gospodina Danžana, brojne države su se ponudile već. Libija. Države članice su aktivne, određene države članice su aktivne u Libiji, ali ja tvrdim da bi Europska unija i Sjedinjene američke države trebale djelovati zajedno i to je nešto na čemu treba još dodatno poraditi s našim e, američkim kolegama, e, možda ću o tome e, ovog tjedna još raspraviti u Washingtonu, da sektor sigurnosti, ali isto tako sektor izgradnje institucija se podigne, jer mnoge stvari u Libiji su propale, i u kontekstu sve gore situacije, sigurnosne situacije u Libiji je stvar problematična i kad se sam premijer ne može vratiti u tu zemlju, onda vam je jasno kakva je situacija. Koordiniranje, po mojom mišljenju, je uvijek, uvijek važno i nikada ga dovoljno, iskreno govoreći, na tome moramo napredovati. Što se Sirije tiče, nismo došli do, nismo donijeli nikakve zaključke jer smo vodili te razgovore prošlog mjeseca. I da, nažalost, to je pokrilo razgovore, stvari se nisu razvijele. Dakle, države članice su odlučili da ćemo e, voditi razgovore o s tim u vezi i mislim da je to pravno rješenje. Nije bilo nesporazuma, već samo očajni pokušaj da se nešto napravi. Mnogi, među kojima i ja, sastajao se s vođama oporbe u Siriji po cijelom terenu, po cijelom e, zaljevu i nastojali smo e, vršiti što veći pritisak na sastanku Ženeva 2, imala sam sastanak eh, s, s liderima režima i dugi, sast, dugi razgovor smo imali, imamo još puno posla i mislim da se svi slažu s tim u vezi. Što se tiče gospodina Šulova, e, zamjenika premijera Carinskoj uniji neko vrijeme i to u petom mjesecu treba biti pokrenuto. E, početak provedbe bi bio sjećanj. E, predsjednik Putin je govorio o Carinskoj uniji već u više navrata, pa ćemo vidjeti kako će oni to organizirati. Mi naravno razgovaramo i pregovaramo s Rusijom o tome. Što se tiče Ukrajine, e, već sam govorila o čitavom pitanju e, sankcija. Gospođo Homberg, e, imali smo pos, vidjeli smo s posrednicima u Ukrajini, ali pitanje što vi E, hoćete, što, što se tumači pod ulogom medijatora? Pa to je onaj koji ima pristup e, objema stranama. Ja sam se sastala s predsjednikom, s njegovim timom i sa s oporbom i u Ukrajini i nedavno u Minhenu i ponudili smo sve moguće vidove podrške, one koje god bile njima potrebne. E, bilo da se radi o ustavnom sudcu, o e, pravnim stručnjacima, osobama koje će biti proaktivnije. E, mi smo spremni da im pomognemo i vidjet ćemo koju će ponudu uzeti. A kada se kaže da to nije zadnji vid suradnje s Ukrajinom, pa to je namjerno rečeno. I govoreći da sporazum nije kraj, dakle postoje različite mogu, različita moguća tumačenja, ovisno o tome kojim kojem će smjeru krenuti E, Ukrajina, no ono s čim se svi tiču, e, slažu jeste da e, to nije kraj, da želimo produbiti i ojačati suradnju. A glede Bosne i Hercegovine i pitanja kako da se to ne pretvori u etnički konflikt, u općenito konflikt, pa to je nešto čime, čime se moramo odmah sad pozabaviti, jer čak i u sukobima za prethodnih dana vidjeli smo određen element, te e, neke koji to hoće skrenuti s pitanja gospodarskog života i pretvoriti u nešto puno dublje. Sir Robert, najljepša hvala na vašim komentarima i uveliko ih cijenim. Što se tiče bliskoistočnog mirovnog procesa, John Kerry je napravio, osobno vjerujem, izvrstan posao jer bio jako predan toj temi. On je u potpunosti riješen po tom pitanju, često razgovaramo o njegovim namjerama i on će i dalje na tome raditi i to će biti jedan od njegovih glavnih prioriteta. Postoji e, veliki angažman u Izraelu, on će prikazati svoj okvirni plan. Cipi e, je e, predsjednica Izraela, ja je jako dobro znam, gospodin Kan u ime Palestinaca, njih dvoje se jako dobro slažu i rasprave, razgovori e, koje su vodili, nikad nisam pitala pojedinosti, to su njihovi razgovori, ali stvari idu pozitivnim putem. Gospodine Bennett, znate u svim mogućim koalicijama postoje različite percepcije i uvjerenja. Ono što je jasno jest da u Izraelu postoji određene percepcije da e, s pravim razumijevanjem budućnosti e, Izraela da bi bilo bolje da se dođe do sporazuma nego da se ne dođe do njega i e, sam premijer se slaže s tom tačkom. Mi smo rekli da ćemo dati neviđenu podršku ukoliko dođe do toga i to ćemo i napraviti i mislim da je to velik poticaj. Gospodin Majer, vaše pitanje o e, miješanju. Pa mi se ne miješamo. Oni su pokrenuli sporazum s nama sve do deset dana prije e, sastanka na vrhu. To je bilo usvojeno jednoglasno u parlamentu. Parlament se složio i jednoglasno je usvojeno u vladi i odjednom je došlo do problema. A problem je gospodarske prirode kratkoročnih potreba. Dakle, ja sam otišla vidjeti o kojim se tu radi kratkoročnim potrebama, da vidimo što možemo napraviti i e, tijekom tih posjeta sam se postarala da razgovaram sa svima i da stavimo jasno do znanja da nismo tu da se miješamo. No ako izbije nasilje iz nečeg u što smo mi bili izravno upleteni, onda ipak imamo određenu odgovornost u tome. Dakle, ne radi se tu o petljanju, miješanju, već e, o našim odgovornostima. Mi smo ponudili pomoć i E, što se Ukrajine tiče, ja sam rekla da se tu radi o ukrajinskom rješenju, a ne o europskom rješenju. Oni su ti koji moraju odlučiti, mi nemamo nikakav plan. Nemojte, rekla sam im, nemojte misliti e, ni o kakvim planovima, projektu, rečenci sa e, Ukrajinom. Mislim, mi nemamo nikakav plan koji želimo nametnuti. Ukrajinci moraju da ga osmisle sami. Gospodin Danžan, zapovjednik operacije se vratio s puta. Estonija je zajamčila svoje sudjelovanje. Sedam država su to e, zajamčile. Ne znam točno koji su detalji. Posrijedi e, on radi na izradi tog plana. Iduća etapa jeste da će on to vojnom odboru izložiti i da nam kaže kako misli da se na najbrži način može e, krenuti u misiju. Nadam se da će to biti uspješno. Već sam spomenula Libiju i Bosnu također. Dakle, mi moramo vidjeti, već smo to neko vrijeme, e, već na, neko vrijeme na tome radimo kako da se Bosna i Hercegovina pomakne. E, no, cijela regija gdje se Bosna i Hercegovina nalazi kasni. Kada se razgovara s čelnicima u Bosni i Hercegovini, oni e, nema, nema smisla dakle, da se tako mjesto. Oni su ti koji trebaju povesti, a mi, na nama je da ih podupremo. Najljepša hvala. E, imamo sada po minutu vremena gospođa Ivršagić. Hvala lijepa. Htjela bih se vratiti na pitanje Bosne, jer nisam potpuno shvatila odgovor koji ste dali na prethodno pitanje u vezi s tim kako možemo osigurati da e, konflikt koji trenutno e, postan, postoji se ne pretvori u etničke sukobe. E, u medijima se trenutno govori da bi neki htjeli vidjeti Europsku uniju kao da se ona nalazi u pozadini ovih sukoba jer da bi Europska unija mogla politički profitirati od ovih e, konflikta konflikata. Ja smatram da bi Europska unija trebala biti e, suzdržana i i zanima me vaše mišljenje u vezi sa slučajem Sedić Finci. Hvala. Postavit ću pitanje koje se odnosi na moju zemlju. Htio sam vas pitati o događaju e, dva vojnika, talijanska vojnika koji su e, u pritvoru u Indiji. Ovdje ne govorimo samo o, dakle, o tome da su e, ta dva vojnika zatvorenici, govorimo o političkoj smiješnoj situaciji. Indija je zemlja koja želi postati jedan od najvećih protagonista svjetskog gospodarstva i politike. E, izgleda da ne pozna pravila o e, uhićenju vojnika. Do sada je Italija poduzela određene mjere, no očito je da to sve ničemu ne dovodi, ničemu ne vodi. I što zanima me da li e, Evropska unija radi nešto kako bi se riješilo to pitanje? Gospođo Ešton, hvala vam što ste došli danas e, k nama. Imam jedno pitanje o Bosni, zapravo nekoliko. E, saznajemo da je većina e, demonstracija u federaciji, a da je u Republici Srpskoj situacija još malo mirnija. Međutim, onda predsjednik vlade Hrvatske ode u Mostar, a političari iz Srbije odu u Bihać. Dakle, jasno je gdje je problem. Problem je u Detonskom sporazumu i treba ga riješiti, e, a e, tamošnji čelici to ne uspijevaju. E, ja se divim povjerniku u koji je potrošio puste sate na to, međutim ono što zaista očekujemo a to je poziv Europskoj uniji da e, se nešto učini se ne događa. Dakle, oni koji bi trebali biti vođe u Bosni i Hercegovine, oni ne vode. Dakle, zanima me da li vi mislite da svi skupa trebamo sada prihvatiti posla i promijeniti Dejtonski sporazum? se dugo nalazila u mrtvom kutu interesa međunarodne politike s jedne i pomanjkanju iskrenog interesa bosansko hercegovačkih političara za promjene s druge strane. ja bih rekao da je baš paradoksalno da je bio izvediv povijesni sporazum u trokutu bruxelles beograd priština o europskoj perspektivi srbije i kosova a nije moguć ni minimalan kompromis između sarajeva banja luke i mostara o europskoj budućnosti bosne i hercegovine. mislim da se ne smije čekati na održavanje izbora u bosni i hercegovini i europskoj uniji da se nešto poduzme odmah zahtjevan proces rekonstrukcije daytonske bosne i hercegovine se neminovno mora dogoditi i treba ga početi odmah ne samo zbog europske budućnosti bosne i hercegovine nego zbog normalizacije stanja u toj napaćenoj zemlji kako bi njezini građani počeli normalno živjeti. zbog toga se zalažem za fast track program ne toliko zbog nekritičnog ubrzavanja članstva bosne i hercegovine u europskoj uniji koliko zbog saniranja ove akutne krize koja je pretpostavka za novi politički dogovor o ustavnim promjenama. hvala. Uh, hvala predsjedniče. Gospođo Ešten, želim ponovno pokrenuti pitanje o zakonu Magnitski. Ovog jutra na našem odboru se raspravljalo o novim preporukama vijeću gdje su 32 imena e, na popisu, gdje se očekuje da će Europska unija nametnuti vizni režim. E, želim vas pitati što se dogodilo s prethodnim s prethodnom preporukom iz 2012. godine koju je e, vijeće, odnosno Europski parlament usvojio, zašto to nije uvršteno na dnevni red vijeća i ukoliko sada Europski parlament usvoji nove preporuke, kada se može očekivati da ćete to staviti na svoj dnevni red. Hvala. Lady Ashton, wir haben im Lady mi smo 2008. doživjeli da se u sjeni olimpijskih igara dogodila vojna intervencija u Oseciji E, olimpijski mir u Sočiju je varljiv e, u ovome trenutku. Već tjednima slušamo da e, treba završiti sa ovom situacijom na trgu Majdan. Ja sam ovoga vikenda sa zabrinutošću čuo vijesti iz Ukrajine e, prema kojima e, se u Ukrajini pojavljuju ruski e, oficiri u uniformama u funkciji instruktora da li vi imate takve informacije ako se naši razgovori već prisluškuju i ako se to objavljuje što kažete na to hvala E, Srednja Afrička republika, Lady Ashton, mislim da bismo trebali naučiti lekcije iz naše posljednje intervencije u Čadu, u 2009. ta e, misija je bila spojena sa poteškoćama. E, želim vas pitati da li smatrate da bi za šest mjeseci misija u Srednjoafričkoj republici bila e, na mjestu? Da li je ta zemlja spremna za to? Da li postoje razmišljanja o popisivanju e, organizacija e, ekstremističkih organizacija koje e, su uključene u opoziciju u Siriji i što se tiče Zimbabvea 20. veljače će se ukinuti ostatak restrikcija E, u vezi e, e, donijetih prema režimu predsjednika Mugabe, a da li smatrate da je situacija zrela za ukidanje svih tih sankcija? Hvala gospodine predsjedavajući. prošli tjedan smo na plenarnoj izglasali šest rezolucija u vezi sa zemljama na Zapadnom Balkanu. Imam dva pitanja u vezi s time sporazum sa Srbijom i Kosovom. Hvala vam lijepa što ste nam pokazali da je diplomacija način kako se može postići i nemoguće. Kakva je vaša vizija budućeg razvoja? E, da li još postoji zamah? da li Europska eh, unija još može doprinijeti stabilizaciji u regiji. Bosna i Hercegovina svi pitaju o tome, mislim da nam je potreban vrlo jasan, konkretan plan i strategija e, s kojom se trebaju složiti sve zemlje članice i mislim, oprostite, ali da ga trebamo brutalno e, implementirati bez ikakvog odlaganja jer inače će se situacija koja se sada tamo događa još e, zaoštriti. Hvala lijepa. Ana. Mislim da je doista šokantno zamisliti da bi Evropska unija mogla biti iza ovih konflikata u Bosni i Hercegovini. Mislim da e, u ovom trenutku situacija ima dva, tri elementa. Ovo nije prvi put da vodstvo u Sarajevu e, dobiva zapravo upozorenje od svog naroda koje koji je nezadovoljan. E, već prije par mjeseci je bilo e, nekih upozorenja, glasova, signala. E, mi smo poslali poruke dužnosnicima u Bosni i Hercegovini da stvari ne mogu ostati kakve jesu, da narod neće ostati neaktivan. Ova situacija je duboko frustrirajuća ja sam razgovarala sa Hillary Clinton pred kraj njezinog mandata, ona dobro poznaje regiju i sjećam se frustracije koju smo osjećali e, u pokušajima da podupremo Bosnu i Hercegovinu na recimo putu u e, pridruživanje u NATO. E, Mm, pokušali smo pokazati da možemo igrati ulogu i Europska unija i SAD na različite načine u, kao podršku na njihovom putu napred. Mislim da, im, da su to poruke koje im trebamo poslati. E, od tada je dosta energije u u, uloženo u slučaj Sejdić-Finci. E, mi neumorno radimo na tome, e, mi smo na terenu, Peter Sorensen je vrlo e, aktivan, naša delegacija e, posjeti, svaki put ih e, pokušavamo upozoriti, a cijelo vrijeme paralelno se odvija dijalog između Srbije i Kosova. Dakle, mi im govorimo, vi morate biti dio tog regionalnog pristupa, odnosno voditi svoju zemlju e, prema naprijed. Nemoguće je riješiti probleme osim ako se e, političko vodstvo zemlje e, primi toga posla ne može se ljude natjerati na to. Koliko god im mi govorili da oni to moraju učiniti, jedina nada je da će ova upozorenja e, ih konačno natjerati da to shvate. Još nema dokaza da je ovo postalo e, problem koji se svodi na etničke sukobe. Ima takvih signala, e, ja pažljivo promatram situaciju u Mostaru, ali čini se da su za sada protesti dobro organizirani eh, i ciljani, ali da ne idu predaleko. Zato moramo i dalje slati iste poruke, dakle da je ova situacija neprihvatljiva E, ja razgovaram i nastavit ću razgovarati sa ministrima vanjskih poslova i sa srpskim i sa turskim e, ministrom vanjskih poslova i sinoć sam e, s njima razgovarala. Gospodin Panzieri, što se tiče talijanskih vojnika, kao što smo već rekli, to nije samo e, vrlo uznemiravajuća situacija za talijansku vladu, nego za cijelu Europsku uniju i za vlade svih zemalja članica. Ja sam to rekla i jučer. Ako se donese odluka da e, e, E, se proglasi djelovanje vojske e, marinaca u djelovanju protiv pirata, ako se to proglasi terorizmom, e, to je vrlo opasan razvoj situacije. Mi smo poslali tu poruku vrlo jasno i verbalno i napismeno i u brojnim prilikama sa E, savjetnicima za nacionalnu sigurnost sam razgovarala o tome prošli tjedan e, jer za to je zaprečena smrtna kazna dakle za one koji ne znaju oni žele primijeniti zakone e, antiterorističke zakone u progonu ovih vojnika. Mi ćemo naravno ostati angažirani na e, zalaganju za e, ove talijanske vojnike. Gospođo Pak, e, različiti ljudi su otišli na različita mjesta. Ja sam sinoć razgovarala sa srpskim, turskim ministrima vanjskih poslova i s drugim kolegama. Mi ovo sve moramo raditi na osnovi suradnje između različitih zemalja. A Bosna i Hercegovina je tamo žive nekoliko nareda. Mi ćemo nastaviti dijalog sutra jedna od stvari o kojima će se razgovarati je dakle Bosna ne samo zato što kad je sporazum e, postignut ja sam e, rekla da se da oni sami moraju razviti modele za svoju zemlju i e, sve sve, sva rješenja moraju biti rješenja za sve etničke zajednice u Bosni i Hercegovini. Gospodine Picula, ja sam spomenula već e, povijesni e, dogovor između Srbije i Kosova Dakle, postoje tu bitne teme kojima se moramo baviti, e, e, a to su politička stagnacija i gospodarska stagnacija. E, nezaposlenost je visoka, gospodarstvo ne, nema gospodarskog rasta, političko vodstvo ne ne pruža, ne vodi svoju zemlju napred niti prema Europskoj uniji, niti prema nekom drugom pozitivnom razvoju dakle potrebno nam je e, političko vodstvo ove zemlje koje će povesti svoju zemlju e, gospođo Ojulan što se tiče slučaja Magnitski e, mi smo poduzeli korake bez presedana u ovom slučaju e, dali smo objavili smo izjave osobito zbog e, osude postupne presude koja je donešena i mi tu temu e, stavljamo na dnevni red u svim našim razgovorima sa Rusijom možda se na svim sastancima ministara vanjskih poslova to ne nalazi na dnevnom redu, ali mi e, stalno zapravo vodimo razgovore i bavimo se tim slučajem. E, naravno potrebna nam je jednoglasnost svih zemalja članica da bismo e, poduzeli bilo kakve korake gospodine Šulc što se tiče Gruzija, Gruzije i, pos, e, ili i Rusije poslije Sočija moramo pričekati da, i vidjeti što će e, se dogoditi, ali mislim da e, nije prisutan nekakav očit broj ruskih savjetnika u Ukrajini, ja ih nisam vidjela, ima priča o tome da Rusi E, pružaju neku podršku oni bi naravno onda tvrdili da da je to jednostavno podrška koju se može pružiti bilo kojoj zemlji koja je u krizi e, kao što je i mi pružamo gospodin Van Ouden što se tiče e, Srednjeafričke republike mi uvijek izvlačimo pouke iz svake misije i jedna divna stvar u vezi sa vojnom suradnjom, e, ne znam da li ste e, posjetili Atalanta misiju, e, admiral koji ju vodi i njegovi predstav, prethodnici e, su uvijek naglašavali da je i svake E, misije potrebno izvući pouke kako bismo bili e, svaki put sve bolji i bolji. E, Afrička unija je već preuzela vodstvo. Ono što se sad gleda je budućnost misije Ujedinjenih naroda koja će doći u, na jesen, dakle suradnja između UN-a i EU-a kao što znate, postoji i rezolucija vijeća sigurnosti. E, što se tiče popisa, e, to je dobro pitanje i o tome mi je potrebno više informacija e, pa dopustite da odgodim odgovor na to pitanje. Što se tiče Zimbabvea, Mislim da je odgovor na vaše pitanje da, mislimo e, da je to tako. Ne samo e, da se mnogo razgovaralo između zemalja članica, nego također i vođeni su razgovori sa mnogim političarima na terenu, a s mnogima sam se sastala i kad su posjetili Brisel. Tako da mislim da je sada e, doista trenutak e, i da je, da, je na mjestu da e, se mi uključimo. Mislim da se situacija u Zimbabveu E, mijenja i da mi e, moramo e, reagirati na to. Naravno, pažljivo. Što se tiče Srbije i Kosova, naravno da taj sporazum donosi stabilnost regiji. Naravno da se ja ne slažem sa idejom da se brutalno primjenjuje e, nekakav plan mislim da narod u Bosni e, treba e, odlučivati o svojoj sudbini i da su oni ti koji to trebaju imati u svojim rukama. Hvala lijepa. Još uvijek imam vremena za nekoliko pitanja. Gospodine Lizek, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Govorit ću poljski. Barunice Ešton, ja bih se vratio na temu Gruzije. Ja sam izvjestitelj na temu Gruzije. Gospodin Šolc je već govorio o toj temi, ali e, sad se radi o e, podjeli Abhazije na sigurnosne zone e, za vrijeme olimpijade u Sočiju. Dakle, dolazi do takozvane borderizacije u Gruziji. Dakle, tu se već mjesecima gradi infrastruktura što se prebacuje na teren koji je pod kontrolom e, vlade u Tbilisiju. Da li po vašem mišljenju trebamo zaustaviti taj e, proces? E, cijenjena baronice Ashton, e, pitanje u vezi sa Sirijom. Kemijsko oružje se trenutno uništava, međutim ubijanje se nastavlja. Imam problematiku da djeca umiru, e, ljude se sakati, med, e, ljekova ponestaje. Kako sada izgleda inicijativa Europske unije koja treba umanjiti patnju ljudi? Da li se odvijaju razgovori sa Moskvom? E, ili je sve to e, zakopano ispod dubokih slojeva snijega e, na kojem se odvijaju natjecanja u Sočiju. Ono što se događa u Siriji je doista užasno. U ime britanskih konzervativaca želim vas pitati o u vezi sa Ukrajinom Dakle, neki u parlamentu e, zazivaju sankcije. Ja nisam baš uvjeren e, da ih treba donijeti, a kao drugo, e, naravno da suradnja sa Rusijom ostaje od bitne važnosti u vezi sa pregovorima Ženeva 2 koje je vaše mišljenje o suradnji sa Rusijom u vezi sa rješenjem krize u Siriji. E, na večeri sinoć bio je ministar Popovski iz Skopja. Po mojim informacijama ja sam imao razgovore sa Grcima o tome što se može postići za vrijeme njihovog predsjedništva u vezi sa Makedonijom. Možete li nam reći par riječi o, u vezi sa uh, ulaskom Makedonije u Europsku uniju? Hvala vam. Imam jedan komentar i jedno pitanje. Komentar, drago mi je da imate ovako važnu ulogu i da smatrate da je to jako bitno u odnosima sa Švicarskom nakon rezultata u referenduma u nedjelju. Drugo pitanje. Jeste li razgovarali s kolegama o putu u SAD? Što čekate od samita koji ćete održati sljedeći, tjedan, sljedeći mjesec u SAD-u sa predsjednikom Obamom? predsjedništva bosne i hercegovine bakir izetbegović danas je izjavio kako je tijekom ove krize bio u stalnom kontaktu sa turskim ministrom vanjskih poslova gospodinom davutoglum i pozvao je tursku u pomoć. kako vi to komentirate u svjetlu vaše izjave da europska unija mora biti u vodstvu jer je gospodin izetbegović tijekom ove krize bio s vama u stalnom kontaktu ili neki drugi član predsjedništva bosne i hercegovine koji su konkretni koraci koje će europska diplomacija poduzeti po ovom pitanju? hvala. Hvala predsjedniče, gospođe Šton, hvala vam što ste došli i čestitam na nominiranju za e, Nobelovu nagradu za mir i želim reći nešto o Bosni i Hercegovini. Ja cijenim to e, što ćete otići u Bosnu i Hercegovini jako brzo u ponedjeljak, ali želim e, istaknuti ono što su rekli Ana Ibrišagić i gospodin Kukan. Mir je nametnut Bosni i Hercegovini i neka rješenja moraju biti nametnuta ljudi ne vjeruju lokalnim političarima više. Ukoliko želite prevazići lokalnu krizu, morate im nešto dati. Tako da oni očekuju da ćete vi biti ta osoba, institucija koja će donijeti rješenje. I uveliko se protivim odgodi provedbe e, primjene e, predmetu Sejdić-Finci. No, pa nema tu e, drugog, moraju se riješiti stvari. što je čudno, njih je troje, pa šta, možda će i biti četvero uskoro, ali treba se rekonstruirati ustav i funkcioniranje države. I postoji još nešto što narod očekuje, a to je da ćete vi primorati lokalne političare da se napravi nešto u pitanju gospodarstva. Hvala lijepa. Baronica Ashton. Što smatrate e, o stavu SAD-a prema Ukrajini? E, kako ocjenjujete te odnose? Da li možemo razgovarati o e, energetskom planu, ponovno tu mislim na Ukrajinu, i e, u temu e, Južnog toka, na primjer, možda ćemo izgubiti tu osnovu za suradnju s Ukrajinom, zato što građani kažu da ta suradnja ne funkcionira vrlo dobro. Čak ni ti sporazume. Kako možete to komentirati? Evo imam samo dva kratka pitanja, gospođo Ashton. Najprije, kada što očekujete o našim pregovorima sa SAD-om i Kanadom o um, novoj liberalizaciji viznog režima, o jednakom postupanju prema svim europskim građanima iz svih zemalja članica. Znate da još pet zemalja članica još uvijek um, je pod viznim režimom za ulazak u SAD i u Kanadu. Drugo pitanje se odnosi na uh, razvoje u bivšim komunističkim zemljama koji je vaš stav o diplomatima iz novih zemalja članica u Europskoj službi za vanjsko djelovanje, a koji dolaze iz bivših tajnih službi? Imate li takvih diplomata i da li to provjeravate u službi? Mr. Hmm? Kazak. Gospodin Kazak. Ирак, вие споменахте, tam eh, nasilje насилието se увеличава. E, ja se vraćam e, Iraku, spomenuli ste da e, tamo raste nasilje, prije nekog vremena je donijeta rezolucija u vezi sa užasnom situacijom u kojoj se nalaze manjine, osobito turkmensa manjina u e, Iraku. E, svakodnevno smo svjedaci silovanja, ubijanja, e, bombaških atentata, ljude se ubija jednostavno zato što žive u Kerpuku. To je jedno područje u kojem kako Kurdi, tako i druge iračke zajednice imaju svoje interese. Ja mislim da Europska unija nije učinila dovoljno kako bi zaštitila te e, etničke zajednice. Da li po vašem mišljenju je moguće učiniti više kako bi se situacija tamo popravila? Imamo i troje gostiju u odboru, kao prvi gospodin Plenković. Hvala predsjedniče Brok. Gospođo Ešton, pozorno sam pratio vaše primjedbe u Bosni i Hercegovini i svi bismo trebali paziti da ne gledamo samo alarm o socijalnom, socijalnoj frakturi e, Bosne i Hercegovine, zato što ovo se zapravo događa u federaciji BiH i uglavnom među samo jednim sastavnim narodom. Stoga gospodin Sorensen i gospodin Inko, Inso, E, mislim da bismo trebali djelovati brzo i konkretno ne bismo li stabilizirali situaciju i zadržali Bosnu i Hercegovinu na putu Europske unije, ne smijemo još jednom ponoviti ovu povijesnu, istu povijesnu pogrešku. Hvala lijepo, baronice Ešton. Vi ste rekli da su uglavnom nemiri nastali zbog frustracije gospodarskom situacijom vi dobro znate da kapital traži sigurnost transparentnost i otvorenost i ovo je jasna poruka za investitore znači reagirat će s oprezom. budući da mi dolazimo iz hrvatske kao susjedi jako smo zainteresirani za stanje u bosni i hercegovini ali ne samo mi nego i unija obzirom da se radi o više od tisuću kilometara sada vanjske granice unije. europska perspektiva bosne i hercegovine nema alternativu to smo više puta danas čuli i rekli ali isto tako treba naći rješenje i molim vas da odgovorite na pitanje kako možete vi pomoći da se situacija najprije smiri a onda unaprijedi? Hvala vam, Ashton, dragi kolege. Uz svo dužno poštovanje što je do sada rečeno o Bosni i Hercegovini, dopustite mi da kažem svoje. Poštujem eh, i vaše i naše vrijeme, bit ću vrlo kratka. Tako da ću dati samo jednu kratku izjavu i postaviti dva pitanja. Potpuno, potpuno smo svjesni teške socijalne situacije i frustracije koje izražavaju građani Bosne i Hercegovine. Ipak moramo imati na umu da nemiri, nasilje i vandalizam nisu samo zbog socijalnih problema. I sada dva pitanja. Prvo, što može učiniti Europska unija kako bi zaštitila prava manjina od ovakvih nasilnih e, činova i kako možemo zaštititi prava Hrvata koji su najmanja manjina u Bosni i Hercegovini. Zapravo najmanje od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini. I trebamo li se bojati da će ekstremizmi ući kroz stražnja vrata dok mi raspravljamo o tome što učiniti sa Bosnom i Hercegovinom? Thank you, Mr. President. Um, I'll try answer all of these if I can. pokušat ću odgovoriti svima. Gospodin Lizek, vi ste govorili o Gruziji te o ulozi policije. Tumačim da zapravo ono što vas brine što se događa u toj regiji, što se tiče policije. I to pogotovo s obzirom da znam da gruzijska vlada u ovom trenutku govori o pokretima bodljikave žica. Jako je važno da nastavimo sa e, radom naše misije i da pratimo što se događa, te da naravno nastavimo razgovarati o teritorijalnom integritetu Gruzije jako je važno da potpišemo ovaj sporazum sa Gruzijom i da Gruzija osjeti našu pomoć te da nastavimo vršiti pritisak da se ispoštuje rezolucija koja je dogovorena na kraju tog e, sukoba koja se još uvijek ne provodi u potpunosti i mislim da bi to bilo i zadovoljavajuće rješenje za teritorijalne integritete Gruzije. Ti su odgovori vrlo jasni i moramo inzistirati na njima. Gospodin Kazo, vi ste mi postavili pitanje o Siriji. Moramo e, pomoći izbjeglicama. pol milijuna interno raseljenih ljudi je interno raseljenih ljudi u Siriji. Jako puno ljudi pati u Siriji i van Sirije. Mi smo još uvijek najveći donor Imali smo konferenciju u Kuvajtu u siječnju i zatražili nove resurse, čak i od Ujedinjenih naroda, no ta sredstva još uvijek nisu dovoljna. I bit će, i nastavit će biti nedovoljna dok je situacija takva. Prvi je problem s lijekovima, drugo, nemamo dovoljno novaca za kupiti sve što je potrebno, te isporučiti te materijale. A budući da sukob na terenu postaje sve teži i e, postoji sve više različitih grupacija, a primjerja se teško kontroliraju, zatim pokušaj primjerja koji su zapravo ugrađeni u konferenciju Ženeva 2. Unatoč svemu tome vrlo je teško dopremiti osnovne lijekove i osnovnu e, opremu. I to je nešto što mora biti dio e, ranih rezultata konferencije Ženeva 2. Ja vjerujem da ćemo uspjeti prikupiti više sredstava, no Usput moramo razgovarati i o ponovnoj izgradnji Sirije jednom kad taj sukob bude gotov, a to će biti ogroman zadatak. Richard Howitt. Sankcije, dakle ništa o tome, to je za sada, ali to još nije e, zaključna stvar. Mi imamo čitav niz alata koje koristimo kako bismo potakli da se dogode dobre stvari. Kad to kažem, to znači da želimo zaštititi ljude gdje god se nalaze i da ponudimo svoju podršku i pomoć. Imamo i kapacitete za ostale stvari za koje vjerujemo da su potrebne. No opći stav je da uvijek razgovaramo, da pokušavamo surađivati s ljudima i da pokušavamo podržati one koji su doista zainteresirani za promjene. Jasno smo rekli da što se tiče nasilja u Ukrajini, ono što mi sada tražimo je da počinitelji budu izvedeni pred sud, da suđenja budu transparentna i otvorena i da ljudi osjećaju da je pravda zadovoljena. I to je pristup kojeg smo, kojeg pratimo. I mislim da je to zapravo i ono što brine većinu. Zatim, tu je onda i cijela priča oko političkog smjera. Suradnja s Rusijom o Siriji, to je nešto o čemu redovito razgovaramo s Rusijom. Ne samo na formalnim sastancima, već i na neformalnima. Jako dobro surađujemo s Rusijom na temi Irana. Sljedeći krug pregovora e, s Iranom počinje sljedeći tjedan. E, Rusi će tamo biti prisutni, oni su ključni partner, kao i u našem radu na mirovnom procesu na Bliskom istoku. Tako da dobro radimo. Ako kad govorimo o Siriji, radimo na humanitarnoj e, potpori te na nastojanju da uspije konferencija Ženeva 2. Rasprave o bivšoj Jugoslavenskoj republici Makedoniji traju. E, vide se neki pozitivni pomaci i drago mi je da to pozorno pratite. Neću vam puno reći o tome zato što se to nalazi u točki kad svi znamo koliko to može biti osjetljivo. Ono što ću vam samo reći je, pogledajte koji potencijal eh, bi se mogao dogoditi ako bi se problem te zemlje napokon riješio. I to je poruka koju sam i jučer eh, rekla. Gospodine Milan Mon, SAD, eh, putujem tamo uskoro i naravno redovito komuniciram s njima. Što se tiče samita, agenda je u pripremi posjetit ću Bijelu kuću u četvrtak i raspravljat ćemo i o agendi za taj summit. No naravno, kao što očekujete, to će biti gospodarska situacija, e, zatim e, sporazum sa SAD-om, dakle transatlantsko partnerstvo, e, zatim ću se sastati sa ministrom vanjskih poslova Johnom Kerryem. Mislim da jako dobro i učinkovito surađujemo na čitavom nizu tema i zapravo veselim se ovom samitu. Gospodine Štir. Mm, pitali ste me o turskom ministru vanjskih poslova, e, iskreno ne znam što bih vam rekla. Jučer smo se vidjeli ujutro i ponovno navečer. Glavna tema o kojoj smo razgovarali bila je suradnja. Uvijek e, razgovaramo s Turskom o Bosni i Hercegovini i rasprave koje ćemo i zapravo razgovaramo na koji način možemo podržati zemlju. I naravno sve buduće aktivnosti i sve budući razgovori će uvijek uključiti Tursku. Ali ne mogu vam sad odgovoriti na pitanje. Gospodin Kacin, mir je e, nametnut, tako da moramo nametnuti mir. U slučaju strašnog rata poput onoga na Balkanu, nametanje rješena koje je barem stalo na kraj ratu, mislim da je to bilo ključno, mislim da tu nemamo što e, razgovarati. No nisam sigurna da smo sada u situaciji da imamo zapravo neku usporedivu situaciju. I ono što imamo, imamo su politički čelnici koji bi trebali pronaći put. Tako da situacija je vrlo drugačija. Uloga međunarodne zajednice mora biti da se ljudi osjećaju zastupljeno, jer u protivnom nema smisla vraćati se bilo kakvom obliku nasilja. Jer nema smisla da ljudi ponovno pate i umiru. Mi ne možemo si, ne možemo zapravo uopće zamisliti e, situaciju u kojoj bismo tako nešto dozvolili. Tako da moramo im pomoći da zapravo da se nametnu sami sebi. Gospodine Kovačev, pitali ste me o rezultatima razgovora o omogućavanju svim zemljama članicama, dakle da imaju, da nemaju vize za ulazak u SAD i Kanadu. to ću vam znati reći, a što se tiče diplomata, na to vam neću odgovoriti. pasku ne može bez vize nikud. E, zatim manjine u regiji u Iraku. E, radimo sa e, svim iračkim vlastima, premijerom i ostalim ministrima. Zaštita svih ljudi u Iraku je ključna. I to je zapravo dio političkih elemenata sporazuma o pridruživanju. Tako da to je dio e, naših razgovora i bilo kakva i dakle i uvijek razgovaramo o tome da se ne postupa na odgovarajući način sa manjinama i dajemo im savjete kako to unaprijediti. E, ništa što sam vidjela u posljednjih nekoliko dana mi ne govori da se zapravo događaju suprotne stvari. Ako imate drugačije dokaze, molim vas da mi to e, kažete. Gospodine Plenković, o dakle, pitanju o Valentinu e, Inkovu. Slažem se da moramo zajedno raditi. E, čitav niz različitih osoba e, radi na terenu i surađuje i mislim da jako dobro zajedno rade, tako da moramo ih podržati. Gospođo Šujica. i gospođo Bušić, obje ste me pitale za Bosnu i Hercegovinu. Slažem se e, o komentaru o ulaganjima, slažem se da gospodarstvo ne reagira i ne pokreće se je zbog toga što nema ulaganja. I cijela priča oko Bosne i Hercegovine i frustracije institucijama i ljudi koji im mogu pomoći, tako da s time se slažem. O tome moramo s njima ponovno razgovarati, kako riješiti te probleme, posebice nezaposlenost. Prava manjina su uvijek ključna u našem radu i moramo Mm, potvrditi da će proces ići naprijed, e, dakle ići u podršku e, provedbe presude Sejdić Finci, zatim e, reforme te političko vodstvo u zemlji koje je očajnički potrebno. Eto, hvala vam puno. Imamo još deset minuta. Hvala vam svima, mislim da je ovo bila jako dobra rasprava. i neizbježno je da skačemo s teme na temu, ali kada ih je bilo mnogo. Hvala vam svima što ste došli. I mislim da bismo trebali imati još rasprava budući da je dnevni red vanjske politike sve bolniji zbog tema koje su na stolu i to posebice sljedećih nekoliko dana u Ukrajini. Želim vam sve najbolje. Hvala vam puno. Herren, thank, uh, gentlemen, at five o'clock we'll start in uh, U pet sati ćemo početi u uh, Janu Q1. Uh, illicit financial... Sa predsjednikom Abu Meki o financijskim tokovima u Afriku. Tko god je zainteresiran u to pitanje, pozvan je na taj sastanak. Hvala vam.